Good morning, Dobro jutro, dame i gospodo. Mogu li zamoliti da sjednete na svoje mjesta? Okay, open, uh, Otvaram današnji sastanak odbora Ređi. Počet ćemo sa usvajanjem dnevnog reda. Možemo li usvojiti nacrt dnevnog reda za današnji sastanak? Imate li kakvih prijedloga? Ne? Znači da usvajamo dnevni red za ovaj sastanak. Što se tiče najava ili obavijesti predsjedateljice, danas nemam nikakvih obavijesti. Nadam se da nakon sastanka koordinatora i nakon toga, nakon što se donesu neke odluke, da ćemo imati nešto za predstaviti u okviru obavijesti predsjedateljice, ali možda na sljedećem sastanku. Sad idemo e, ravno na glavni dio našeg današnjeg sastanka. Danas moramo razgovarati o dva vrlo važna izvješća. Prvo izvješće je kohezijska politika i tematski cilj promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama. Naš izvjestitelj je gospodin Novakov. Imamo izvjestitelje u Sijeni, imamo predstavnike Europske komisije, a sada ću dati riječ gospodinu Novakovu kako bi predstavio svoje izvješće. Danas moramo razmotriti nacrt izvješća i sada kažem, a ponovit ću i na kraju, da predlažemo rok za amandmane u ponedjeljak 26. veljače do kraja dana. Gospodin Novakov, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Dobro jutro, dragi kolege i kolegice. Nisam nikad bio liječnik, pa nisam nikad išao na predavanje iz medicine. Ne znam kako liječiti nekoga tko je bolestan, ali znam što rade liječnici kako bi nekome pomogli. Prvo je da procijene situaciju i da postave dijagnozu i zato sam e, ponosan što imam čast e, procijeniti što je učinila kohezijska politika kako bi poboljšala prometnu mrežu u Europi. Mislim da je slika prilično impresivna. Iako nismo uspjeli poslati konvertibilni automobil u, e, u, e, u svemir zbog kohezijske politike, ali ljudi koji vjeruju u kohezijsku politiku su uspjeli tako dobro poboljšati mrežu, prometnu mrežu u Europskoj uniji i poboljšanja su tako dobra da nitko nikada nije svjedočio ničemu sličnom nakon drugog svjetskog rata. Teško mi je ne spomenuti sve brojke koje sam uspio iskoristiti kako bi shvatio zašto je to toliko važno i zašto ulaganje u promet nam daje E, ima tako veliki učinak na ljudske živote. Jer ako izađete iz ove prostorije danas i pogledate autocestu u Otrlu, vidjet ćete automobile, autobuse i kamione. Ali stvari u tome da ljudski životi stoje iza tih vozila. Znači da se neko vraća s posla, sigurno e, se vraća svoje obitelji Postoji li netko ko može to procijeniti? Znači da postoji jako mnogo manje CO2 zbog boljih cesta, kraćih cesta. Može li netko to procijeniti? Koliko života smo spasili zato što imamo bolje i šire ceste? Mislim da ne. Nisam ni pokušao, pokušao staviti cijenu na ta postignuća. ali naravno ne možemo staviti glavu u pjesak i ne vidjeti ostale inicijative u svijetu kada se radi o prometu. Znam da smo u ključnom trenutku kada trebamo odlučiti koliko uložiti u druge politike, uključujući i promet. I znam da će biti mnogo snažnih glasova koji će zagovarati druga područja politika. Međutim, Promet je među onim politikama koje moraju biti prioritet u budućnosti bez obzira na cijenu. Znam da je teško. Jedna od prvih zemalja koja se pridružila e, Evropsku uniju je prva i izašla iz nje i to je veliki šok. Ali mi smo obvezni pronaći dovoljno sredstava kako bismo nastavili, posebno u onim zemljama koje su se kasnije pridružile i koje zaista ovise o potpori Unije. Ne smijemo griješiti. Ulaganja daleko od Brisela nisu samo u korist lokalnih građana u tim zemljama. I na, Naravno, mostovi između Bugarske i Rumunjske ne koriste samo građani Bugarske i Rumunjske, a to pomaže i drugim građanima. Postoje kamioni iz Njemačke, iz Nizozemske, iz drugih zemalja koji koriste taj most. I na taj način moramo razmišljati. Ja nisam liječnik, kao što sam rekao na početku i vjerojatno se pitate zašto sam počeo na taj način. Ali prometna mreža izgleda točno kao i e, krvotok u tijelu. I kako bismo imali snažan Snažno, e, i zdravo europsko tijelo moramo jedan dobar e, prometni krvotok kako više ne bi bilo uskih grla ne možemo reći da da, u svakoj regiji Svaka regija treba biti barem na određenoj razini e, životnog standarda i blagostanja, a da ne ulažemo dovoljno u ceste u toj regiji. Ono što smo do sada postigli upravo zbog e, ulaganja posebno u pograničnim prostorima u ceste. Više od 8 milijuna ljudi i građana su e, skratili vrijeme putovanja i ne možemo niti procijeniti koliko smo života spasili e, zbog tih cesta. Ono što čini moje izvješće, posebno sada u ovom ključnom trenutku, prije nego što počnemo raspravu o CPR-u, o VFO-u, e, da kažemo gdje se nalazimo i u kojem smjeru idemo. Stvar je da u ovom trenutku E, ima previše politike koja ide cestama. Ja bih želio više gospodarstva i trgovine e, koja se vozi cestima, cestama u tim kamionima i autobusima. Kada se radi pak o željeznicama i autocestama, trebamo jedan zdrav, pragmatični pristup e, kako bismo vidjeli kuda idemo. A kada se radi o mreži TNT, onda ne smije biti e, lokalnih napetosti različitih političkih uvjerenja e, koja se uzimaju previše u obzir. Jer svi vi ovdje shvaćate zašto je bitno e, biti u mogućnosti putovati, putovati iz Amsterdama u Varno autocestom. Koliko to znači za poslovanje, koliko to znači za turizam, za pružanje usluga i za građane. U Africi ima više od 50 država. I ako pitamo građane tih država, e, od kuda su, oni će prvo reći ja sam Afrikanac, a ne ja e, sam iz neke države. Dakle, kada idete u različite države Europskoj uniji, e, neki kažu ja sam prvo evropljanin, a onda ja sam bugar, čeh ili poljak. Kako bismo to postigli, trebamo dobro putovanje, dobrim cestama i bez obzira na to kako će digitalni naš svijet postati u budućnosti, uvijek ćemo trebati e, šire ceste, e, veće luke, veće zračne luke i e, brže vlakove. Živimo u materijalnom svijetu i ne smijemo napustiti taj prioritet. Ono što smo postigli do sada je toliko prekrasno i veliko da nitko u svjetskoj povijesti e, nije uspio e, uspostaviti solidarnost između neovisnih država e, na takvoj razini. Rezultati su očigledni. Već smo spomenuli rokove možemo vidjeti koji su zaključci izvješća, koji je doprinos e, kohezijskih strukturnih fondova za prometnu mrežu. I zato mislim da svi stojimo iza tog e, stajališta kako bismo osigurali snažni glas i glasni glas ovog odbora kada ćemo za, razgovarati o tome koliko ćemo trebati za promet u budućnosti nakon 2020. godine. Hvala. Hvala gospodine Novakov. Sad ću dati riječ eh, izvjestiteljima u sjeni, a nakon toga ću dati riječ eh, gospodinu Zlotovskom koji predstavlja danas eh, odbor TRAN. Odbor TRAN je odlučio dati svoje mišljenje vezano za ovo izvješće u pravilu, prema pravilu 63+. Gospodin Zlatovski će dati nakon izvjestitelja u sjeni svoje mišljenje. Gospodin Picula, imate riječ, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem naravno i kolegi Novakovu na sanju povezanosti pojedinih regija i zemalja članica te su smanjila broj uskih grla u prometu. Posebice se to odnosi na primjera radi u ovom proračunskom razdoblju od planiranih pet i sedam tisuća i pedeset kilometra željezničkih pruga za potrebe bolje prekogranične povezanosti u tom smislu podsjećam da su luke u osnovi prekogranični entiteti broj nedovršenih koridora i dalje onemogućava jednaku povezanost za sve regije različita kvaliteta i putničkog prometa za više od 50%. Zbog toga, prilikom ulaganja u novu infrastrukturu, i modernizaciju postojeće loženi tekst. Još jednom zahvaljujem izvjestitelju i radujem se nastavku dobre suradnje. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, ja bih htio govoriti u ime gospodina Porebe i zahvaliti izvjestitelju gospodina važnijih sektora koji omogućava rast Europe i jača konkurentnost samih regija. Mnogo je već i Južnoj Europi nije jednako razvijena i zato treba još mnogo toga učiniti da se ta infrastruktura uskla autocestama. Autocestu u Burgas i modernizaciju, e, modernizaciju željezničke pruge između Krakova i Žešova u Europi je od ključne važnosti. Uvijek ćemo trebati dobre moderne ceste i željezničke pruge. Gospođa Valina, imate riječ. Gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer su... Hvala, dobro jutro. No, mislim da nam ovdje nešto nedostaje, a to je jedan, jedno šire promišljanje o našem socioekonomskom modelu, globalizaciji, konkurentnom tržištu i potrebi za izgradnjom nove infrastrukture. Mislim da to trebamo prije svega analizirati prije nego što prihvatimo da nam treba bolja e, i nova infrastruktura. Najodrživija energija je ona koja se ne troši, tako da osim nove infrastrukture moramo imati jedan uravnotežen gospodarski model koji sprečava da se roba i radnici šalju na sve strane. Moramo isto tako prevladati jaz između sela i gradova, te tenzije koje postoje između ljudi koji žive u različitim područjima. Ovdje se spominje također e, i EFSI fondovi, te javno-privatno partnerstvo. To znači e, javna jamstva za javne investicije. Dakle, mislim da su javne investicije važne, ali ne na način da građani snose troškove. Više od milijardu eura je potrošeno na spašavanje autocesta koje su izgrađene privatnim novcem, a na kraju to plaćaju porezni obveznici. Ako se ovdje u ovom nacrtu teksta predlaže da privatni investitori izdvoje ulaganja temeljem e, jamstava, javnih jamstava, to ne mogu podržati. Mislim da bi trebalo dati veću pozornost održivom prometu koji ima visoke socioekonomske koristi. Isto tako mislim da treba ohrabriti građane da sudjeluju u odlukama što uključuje i izravno sudjelovanje u tijelima za donošenje odluka na regionalnoj i lokalnoj razini. Rad na infrastrukturi, e, dakle tu bi trebalo imati stvarnu studiju o potrebi za time. U ovom nacrtu se također govori o tome da bi se strukturni fondovi trebali bolje ciljati prema regijama koje su siromašnije. Isto tako se govori i o e, povezanosti u prekograničnim područjima. Htjela bih naglasiti i potrebu za nastavkom subvencija i nadalje treba e, dati prioritet javnom prijevozu, a veći naglasak treba staviti na željeznički promet za promet robom i teretom. Isto bi trebalo posebnu pozornost posvetiti konvencionalnim željeznicama, budući da tu postoji veliki potencijal za socijalnu i teritorijalnu koheziju i moramo se boriti protiv depopulacije ukoliko želimo dosljednu prometnu politiku koja se dobro uklapa u energetske i klimatske obveze koje je Europska unija preuzela na konferenciji COP21. Moramo bolje e, postići održivost u prometu, energetsku tranziciju i također treba spomenuti poboljšanja koja su potrebna u cestovnoj infrastrukturi i na kraju tu su i kvalitetna radna mjesta Potrebni su dostojanstveni radni uvjeti za sve radnike koji rade na infrastrukturnim projektima. To je posebno, ćemo predložiti neke amandmane i radujemo se danjem radu. Hvala. Gospodin Rope, u Sijeni. Skrbljivati energijom i tako bi ljudi bili sigurni, e, dakle putnici bi znali da na taj način doprinose klimatskoj Mislim da bismo trebali više razmisliti o tome i predložiti neke svoje prijedloge. Gospodin Zolotovski koji će nam izljeti Ona, a određena infrastruktura u Njemačkoj će utjecati i na bugarske i rumunjske vozače kamiona. E, stoga preko granično eh, europska mreža modeliranje transporta je najbolji način da iskoristimo svoja ulaganja u ove programe jer ono što se čini lokalnim na jednoj razini može imati značajni eh, utjecaj. Upravo ulaganja u, te, e, u ta uska grla imala su značajan utjecaj i na gospodarstva manje bogatih regija na zapadu Ujedinjene kraljevine u smislu ostvarivanja pristupa e, tržištima Dakle, ta uska grla e, su, predstavljaju ogroman potencijal u smislu utjecaja na mreže a jako su važni zato što e, proizvode vrlo dramatični učinak e, i e, ne gura se problem samo negdje drugdje, već se doista rješava. U, kod stvarnih uskih grla moramo sagledati dokaze. Stvarna uska grla mogu biti vrlo problematična kad se ulaže, e, no manje su vidljiva jer recimo mi vidimo da je zagušen e, promet općenito recimo u gradovima, ali ovakva kongestija ove vrste se ponekad ne vidi. I stoga je bitno promicati modalni e, modalno prebacivanje sa željeznič, na željeznički e, način transporta. Ja pozdravljam primjer kolege koji sjedi iza mene koji je rekao kako se možemo prebaciti e, u automobilima jer e, automobili se isto prebacuju na prihvatljiviju energiju, na električnu energiju i tako dalje. Infrastruktura u buduće će zahtijevati ulaganja u zelenu cestovnu mrežu. Stoga mi moramo razmačiti imati ogroman pozitivni učinak na cijelu Europu. Ja postavljam ovo izvješće, vjerujem da se ono može poboljšati i proširiti. E, imam možda jedan ili dva konstruktivna amandmana, ali zahvaljujem e, svim izvjestiteljima i svih zemalja na vrlo konstruktivnoj raspravi. Gospodin Van Isteroj. Hvala. Hvala i na jutrošnjoj prezentaciji i na dosadašnjem sastanku. E, ovo izvješće su zatražili pučani, to je provedbeno izvješće, znači nije izravno izvješće o politikama, nego želimo vidjeti kako stvari funkcioniraju. A vidi se iz ovoga da se 81 milijarda troši iz naših fondova, znači fondova kohezijskog razvoja i regionalnog razvoja. To je vrlo značajan, značajan iznos tematska koncentracija se donekle promijenila. Govorimo o širenje e, i razmjeni znanja i to je zadržano. Naime, kotači e, na automobilu transportne politike su djelomično i dalje rezultat kohezije. Zadnja druga važna stvar jest da smo odlučili da će 11 milijardi koje je pretvoreno u e, instrument za povezivanje Europe postoji posebni mehanizam tako da države mogu taj novac trošiti temeljem vlastitih prijedloga do 2018. čini mi se da je to bilo planirano a zatim će možda je više središnja uloga Europske komisije i tijela na europskoj razini. I tu smo e, vidjeli da je došlo do vrlo pozitivnog razvoja događaja, da su zemlje više se osredotočile na prekogranični element i bile su spremnije uskladiti svoje politike nego prije. E, dakle, mi možemo razmotriti neke amandmane kako bismo zadržali e, ovaj sustav gdje će ovaj novac iz recimo iz kohezijskih fondova se može posvetiti kako bi se zadržao taj mehanizam. Da se toliko približi i transportnoj politici i instrumentu CEF i e, e, a ne da se, e, ne da se održe na način ajmo dati novac u CEF, a oni nek odrade sve. Ne. Mi želimo kombinaciju dva instrumenta, instrument e, Europske komisije i sinergiju jednog i drugog. I to je upravo ovo što si ti Andrej, e, što je Andrej Novakov rekao u početku. To je kao ona linija koja zdrži na životu. Ako ne razvijate to, ne možete biti dio globalnog razvoja. Nakon širenja Unije, transport i infrastruktura su bili ključni. To, su to je bio broj jedan. No, eh, u buduće će to biti još i više diverzificirano kao što je eh, već bilo riječ o tome, znači na ceste, željeznice i druge modele. E, razmislimo dakle hoćemo li zadržati sustav CEFA. Ja bih bio zato da kažemo da i ako e, se složimo da to uvrstimo, možda bi to bilo važno za sljedeće razdoblje višegodišnje e, proračun financijskog odbora regija. Sada gospodin Lajner iz Europske komisije glavne uprave regije Imate riječ. Hvala koje je podržao kohezijski fond EDF e, gdje se čini da postoji niska stopa odabira projekata u e, se tiče stopa odabira projekata za transport i kohezijski fond EDF. E Brojke su već tu krajem 2017. znači četiri godine programskom razdoblja stopa odabira projekata je više od 61%, za investicije TNT e, imamo stopu 64%, a za ulaganja u željeznice e, čak 66% stopa odabira projekata. Smatramo da četiri godine je prošlo od sedam godina e, programskog razdoblja da su ti postoci jako dobri. Hvala na ovom pojašnjenju. To su sve bili komentari nacrta izvješća. Gospodin Novakov, imate riječ ponovno za odgovore ili komentare. Hvala. Zadovoljstvo je bilo slušati se kolege i ovo je ljepota ovog odbora. Jer evo, imali smo priliku čuti mišljenja e, od, drugog polariteta koji kaže da, da zaostajemo u razvoju transportnih mreža i trebaju nam privatni investitori kako bismo ostvarili svoje ciljeve. E, meni se čini da je istina negdje na sredini. I e, siguran sam da ćemo postići ravnotežu. Gospodin Hord, e, evo, počešu sa vašim povratnim informacijama. Cijenim to što ste rekli i to je osnažilo moje mišljenje o tome kako trebamo e, raditi, raditi u politici te kako bismo dovršili mrežu TNT e, sa proračunom od 22 milijarde u e, instrumentu za povezivanje Europe, vrlo smo daleko od ostvarivanja toga. Stoga se nadam da će ovaj odbor moći mi unutar instrumenta povezivanja Europe potrebno je državama članicama. Dobro je da počnemo objašnjavati Zašto? To nije ona uobičajena debata o neto doprinositeljima i neto korisnicima. Zašto spominjemo da e, ulaganje iz jedne države, da 1 plus 1 nisu 2, ponekad su 1 plus 1 4 ili čak više. Veći proračun za instrument za povezivanje Europe je dobra polazišna točka koja će osigurati dovoljna sredstva za e, koheziju a osigurati dovoljna sredstva za koheziju, koheziju je nešto dobro i ja sam spreman raditi na tome. Uvjeren sam da se ovdje možemo složiti oko toga da ako postoji neki dječak ili djevojčica koja ne mogu ići u školu na vrijeme jer E, nema e, dobre infrastrukture, e, apoteke. To isto je problem svih nas. Ja sam zadovoljan što možemo raditi na tome sada u ovom trenutku koji je ključan za Europu. Otvoren sam za vaše amandmane i radnog veljače. Planiramo glasovati o izvješću u ožujku. Zahvaljujem, hvala na ovoj raspravi, a Znamo da e, sedmo kohezijsko izvješće koje je komisija objavila 9.10. prošle godine Ređi je odlučio sastaviti izvješće na vlastu inicijativu kako bi e, prije te reforme dostavio mišljenje parlamenta. E, odjel za politike B i 1. veljače imali smo izvareni sastanak o budućnosti kohezijske politike. Nakon 2020 bit će u 5 sati poslje podne ponedeljak 26. veljače. Podsjećam. Predsjedavajuća, dragi kolege, kao što ste i vi e, predsjednice spomenuli, već smo razgovarali o ovoj temi, riječ je o jednom važnom dosjeu i istina je da ono što mu daje posebnu dimenziju je činjenica da se ovo izvješće događa u jednom ključnom trenutku prije prijedloga Europske komisije o budućem proračunu i strukturnim fondovima u razdoblju nakon 2020. godine. Naš odbor je već zauzeo stajalište o budućnosti kohezijske politike nakon izvješća Vespal. Ja da kako se nadovezujem na to izvješće u svom radu. U međuvremenu je došlo do nekih pomaka i isto tako moramo voditi računa o nekim novim pitanjima kao što je sedmo kohezijsko izvješće koje nam je predstavila komisija. Pri izradi ovoga izvješća ja sam e, nastojao pomiriti nekoliko različitih ciljeva. Kao prvo htio sam izvući zaključke iz izvješća koje je objavila komisija. Vratit ću se na to. E, htio bih samo reći da je riječ o jednom vrlo cjelovitom i gustom dokumentu Istovremeno bih htio reći da mi nije u cilj da sastavim jedno isključivo deskriptivno izvješće koje bi samo sadržavalo brojke. Moj je prioritet bio da e, pretočim e, prioritete tog sedmog kohezijskog izvješća i da formuliram konkretne prijedloge za buduću kohezijsku politiku. I Htio sam ovdje također prenijeti nekoliko političkih poruka i podsjetiti na određena ključna načela. Dokumenti koji su objavljeni prošli tjedan e, nas također na to podsjećaju i trebaju nas podsjetiti na to da se moramo boriti do kraja kako bismo obranili kohezijsku politiku, kako bismo obranili jednu ambicioznu kohezijsku politiku i svi se zajedno moramo na najsnažniji mogući način suprotstaviti sljedećim scenarijima, dakle scenariju koji bi doveo do toga da se isključe određene regije ili zemlje iz kohezijske politike, zapravo je moguć samo jedan scenarij, a to je scenarij kohezijske politike koja će obuhvatiti sve europske regije i države članice. Htio bih se sada e, vratiti na nekoliko ključnih zaključaka iz sedmog e, kohezijskog izvješća. Istina je da je komisija često stavlja naglasak na dodanu vrijednost i svaka stranica ovoga izvješća upravo govori o toj dodanoj vrijednosti. I ja sam htio pristupiti ovoj temi na način da naglasim to da se dodana vrijednost vidi iz eh, sposobnosti kohezijske politike da eh, približe Europsku uniju svim njezinim građanima. Još jedan ključni aspekt eh, koji je istaknut u ovom kohezijskom izvješću je da se odnosi na to da učinci globalizacije i njezinog ubrzavanja siromaštva, klimatskih promjena. Dakle, svi ti učinci se tiču svih e, europskih zemalja i regija. Tako da bih želio obraniti kohezijsku politiku koja obuhvaća sve europske regije, zahvaljujući e, proračunu koji e, će biti na visini zadatka. Isto tako mislim da ovo izvješće komisije pokazuje u kojoj mjeri se razlikuju potrebe na različitim teritorijima unutar Europske unije. U tom smislu je teritorijalna dimenzija kohezijske politike nešto što moramo osnažiti i to bi moglo zajamčiti pristup eh, koji je prilagođen svima, posebno u nekim ultraperifernim regijama. Sedmo kohezijsko izvješće pokazuje da se e, regionalni dispariteti smanjuju, da postoje situacije koje su različite, koje su u, u kontrastu sa razlikama koje se razvijaju ili koje se mogu premjestiti negdje drugdje. U ovom izvješću se vidi da postoje određene, određeni džepovi siromaštva, čak i unutar regija koje su same po sebi prosperitetne. Zatim stopa nezaposlenosti je na visokoj razini, posebno prije krize. I jedna od temeljnih e, pouka iz ovoga izvješća, a mislim da smo već imali priliku razgovarati o tome ovdje, Dakle, tu se radi o nekim teritorijima i regijama koje su, koje imaju poteškoća. Neću sada se vraćati na, na neke teme, budući da smo već razgovarali o tom fenomenu. U konačnici, ja mislim da je jedan od velikih izazova buduće kohezijske politike kako iznaći rješenja za te regije. Ta zamisao da kohezijska politika treba ne samo smanjiti razlike, nego isto tako i um, uzeti u obzir, odnosno anticipirati probleme u nekim područjima. Evo, dakle, to bi bilo što se tiče komisijinog izvješća mogao bih nastaviti sa ovim popisem, no na temelju tih zaključaka ja sam pokušao formulirati prijedloge kako bi se to odrazilo u budućoj kohezijskoj politici. Pa bih se htio kratko vratiti na nekoliko tema i nekoliko prijedloga koje bih želio spomenuti u svom izvješću. Što se tiče područja intervencije, e, predlažem da se, da imamo jednu snažnu tematsku koncentraciju u ovome izvješću koja će se temeljiti na velikim ciljevima europske politike kao što to proizlazi iz izvješća Europske komisije. To su inovacije, zapošljavanje, tvrtke, mala i srednja poduzeća i klimatske ići na štetu teritorijalnog pristupa koji je sam po sebi multitematski, kompleksni i e, kojemu bi trebalo dati prioritet. Tako da predlažem jedan integrirani teritorijal među regijama. To mi se čini iznimno važnim. Što se tiče pokazatelja, već smo imali priliku nego da se to dopuni. Novi indikatori moraju biti u skladu sa definiranim izazovima, kao što je borba biti sastavni dio kohezijske politike. Izvješće komisije dobro pokazuje da ovaj fond ima svoju te, da bi to zapravo bila e, jedna strateška pogreška. I na kraju, što se tiče jedne osjetljive teme, smatram tima koji nemaju veze sa samim ciljevima koje ona treba ispuniti. Istovremeno mislim da je bez ikakvih tabua dotaknemo pitanja kao što su socijalna i porezna konverzijskom cilju. Budući da se tu pojavljuje još više rizik e, da se izlože osjetljivi, ranjivi da se ovdje e, uspostave neki novi uvjeti e, koji bi bili služili kao kazna, kao sanci. I sljedeća tema koja nam je svima važna, ja sam odlučio dati dosta prvo svojoj regiji, E, u odnosu na nositelje europskih projekata. Dakle, s njima sam organizirao te konzultacije prije nekoliko mjeseci temelju načela proporcionalnosti i diferencijacije. Evo, u nekoliko riječi, e, u glavnim crtama izvješće koje nam je jutro, posebno sa izvjestiteljima u sjeni, ali kako bismo se e, držali ovih vremenskih rokova, ja predlažem da se ovi amandmani Thank Hvala lijepa, imate pravo. Imamo ambiciju da pripremimo ovo izvješće i da ga objavimo prije nego što dobimo nacrt višegodišnjeg financijskog okvira od Europske komisije, pa će biti izuzetno važno da zajedno e, surađujete. Ispričavam se ako ću malo si uzeti vremena, međutim ovo izvješće je vrlo sveobuhvatno, a i izuzetno važno za nas u ovome trenutku. U međuvremenu želim zahvaliti izvjestitelju zato što je izradio jedan vrlo zanimljiv i dobar tekst. Naravno, mi se uglavnom i slažemo s njime, a i prihvaćam njegov poziv da brzo radimo kako bismo na plenarnu došli prije predstavljanja e, teksta komisije vezano za VFO i e, o budućoj koheziji. E, prva moja primjedba je općenita. Postoje određeni dijelovi koji su izuzetno važni kada se radi o motivacijama, odnosno obrazloženja koje bi trebali biti u tekstu, jer inače u definitivnom tekstu nećemo imati ove argumente, a ovdje imamo određene primjedbe u ovom uvodu e, gdje bi mogli e, biti e, ti dijelovi u stvari preneseni u sam tekst mišljenja. Sljedeću malo put kojim je išao izvjestitelj. Mi se naravno slažemo sa argumentom da kohezijska politika mora obuhvatiti sve europske regije, a i sa činjenicom da dodana vrijednost ove politike je upravo u snažnom e, karakteru subsidijarnosti, u sudjelovanju, u uključivanju teritorija kako bismo Europsku uniju približili građanima. To se možda premalo valorizira u sadašnjoj trenutnoj raspravi o kohezijskoj politici koja često naglašava samo određena kašnjenja. I zato mislim da bismo trebali bolje naglasiti da kašnjenja kohezijske politike ponekad ovise o krivom suočavanju. Dakle, stvaramo, smatramo e, da Junkerov plan e, se realizira e, sa određenim fondovima, a u kohezijskoj politici e, se dodjeljuju, se dodjeljuju sredstva tek kada je projekt e, zaključen i zato ne možemo uspoređivati različite europske resurse kako bismo e, vidjeli da kohezijska politika ne kasni toliko koliko se procjenjuje. Ono što je izuzetno važno u ovom izvješću na kojemu ćemo raditi sa određenim prijedlozima je teritorijalna dimenzija. Izvješće se usredotočuje na činjenicu da se više ne nalazimo pred nekim podrazvijenim regijama i drugim regijama koje su više razvijene, nego, što, nego na to da imamo probleme unutar e, E, regija od srednjeg prihoda, ali i unutar e, razvijenih regija imamo područja koja, koje, koje imaju probleme. Imaju probleme u gradovima, na periferijama gradova, isto tako kada se radi o e, nekim udaljenijim regijama ili planinskim regijama jer smo čuli da je njemački predsjednik rekao da postoji problem ruralne dezertifikacije. To znači da imamo određene regije koje imaju e, probleme e, unutar bogatijih teritorija. Zato se moramo Moramo reći da je teritorijalni, e, odnosno cilj teritorijalnog integriteta izuzetno važan, ali kako ćemo u kohezijskoj politici uzeti u obzir te razlike, probleme gradova, probleme ruralnih područja, probleme planinskih e, područja ili udaljenijih e, područja. Naravno, iako se slažemo s time da imamo zajedničke i jasne ciljeve, ali na koji način ćemo artikulirati e, politike kako bismo uzeli u obzir upravo te probleme vezane za teritorijalnu karakterizaciju. Mislim da bismo mogli zamisliti neku vrstu planova koji će točno artikulirati zajedničke ciljeve prema teritorijima, davajući naputke o tome kako se suočiti s problemima u planinskim zonama, u e, ruralnim zonama i u e, gradskim zonama koje imaju probleme. Drugo je, su e, regije koje se nalaze u zamci srednjeg prihoda. Europa izlazi iz krize oslabljena, u više aspekata. S jedne strane, neki teritoriji, možda ne regije, nego upravo teritoriji koji su uspjeli se suočiti e, s krizom e, pomoću inovacija, pomoću svoje vlastite otpornosti, a drugi teritoriji koji se još uvijek nalaze u teškoj fazi razvoja a, to, a isto tako srednji teritoriji koji, kojih ima sve više, a koji e, se sve, više, sve teže suočavaju s, izazovom globalizacije. I zato kohezijsku politiku ne možemo usredotočiti samo na e, one regije koje imaju manje, manje prihode. Dakle, radi se o konkurentnosti teritorija jer sa regionaliziranim politikama mi interveniramo upravo na to. I zato ćemo morati, jer sa regionaliziranim politikama mi interveniramo upravo na to. I zato ćemo morati dati određene prijedloge i suočavajući se bez tabua ideji, e, recimo bogate regije i da postoje velike razlike među njima. Moramo imati jedan kontinuum koji ide od najsiromašnijih regija e, prema bogatijim regijama. To mora biti kontinuum koji će uzeti u obzir stvarne, stvarne situacije, a ne da imamo kompleksan problem konkurentnosti europskih regija paradoksalno upravo one koje su u zamci srednjeg prihoda imaju najviše potrebe za potporom kako bi i dalje e, predstavljale kog e, okvira nakon 2020. godine. Ja bih e, rekla da Europski socijalni fond i fond za kohezijsku politiku su dva povezana elementa koji se ne mogu potpuno rastaviti. Dakle, radi se o dva se e, pojavljuju e, i da se ulaže u upravo te probleme. Mislim da ne možemo razdvojiti ta dva fonda kao što se predlaže. Ja bih predložila tu jasnu izjavu u sam tekst mišljenja. Jer to je, smatram da bi bilo u redu koristiti komplementarne pokazatelje, dakle dodatne pokazatelje. I važno je da ti dodatni pokazatelji budu solidni, to jest da se temelje na konsolidiranim podacima, a ne i e, socijalni elementi, e, stopa nezaposlenosti, stopa nezaposlenosti mladih. Možda možemo koristiti i druge socijalne obzir nezaposlenost i nezaposlenost mladih. Pitanje komplementarnosti između kohezijske politike, Junckerov plan uglavnom eh, financira privatna ulaganja određene veličine i javna, ali infrastrukturna eh, proizvesti eh, konkretne ekonomske rezultate i koji se mogu onda dodijeliti investicijskim i na kraju, pitanje pojednostavljenja. I ja mislim da ovaj dio ugovor o modalitetima jedan jedini sustav revizija, a ne mnogo sustava revizije. Trebamo imati mnogo snažnih, naravno, apsolutni čimbenik e, financiranja kohezijske komisije. Hvala lijepa još jednom mom kolegu. Kolegi, vi ćete nam reći koji su rokovi, a mi ćemo brzo odlučivanje. Hvala lijepa. Spominje neka od ovih pitanja, ali ih e, ne razlaže. To je zbog ograničenja kojeg imamo E, kada se radi o ta pitanja koja su već spomenuta u izvješću, ali ih treba dalje razvijati. Možemo koristiti i amandmane izvjestitelja, ali i mi možemo predložiti amandmane. Znam koji je problem. Sada bih dala riječ sljedećem izvjestitelju u Sjenevi, gospođa Tomašić, imate riječ. Predsjednice, u migracijama, energetici, razvoju gradova i tako dalje nedvojbeno je da je gospodarska i financijska kriza prekinula desetljeća kontinuiranog smanjenja regionalnih razlika u europi što je produbilo jaz među europskim regijama premda se danas regionalne razlike prosjeku eu a ali razlog je prvenstveno poboljšanje produktivnosti na uštrb stope zaposlenosti s druge strane bogatije europske regije razvijale su se najbrže od svih dok regije u sredini koje su najosjetljivije na globalizacijske šokove bilježe jer smatram da je nužno da kohezijska politika nakon. two thousand and ostane najpouzdaniji ulagački instrument za sve regije jer nitko nije imun na buduće globalizacijske šokove tehnološke promjene i gospodarske krize nemoguće je predvidjeti kome će za pet godina zatrebati sredstva za male i srednje poduzetnike škole bolnice ili javnu infrastrukturu naposljetku u kohezijskom se i naravno one koje su zainteresirane povući takva sredstva interesantno je ovdje razgovarati i o socijalnom e, na zajedničkom tržištu. Meni se to e, nekako dosta... Financiranje ostane barem na trenatnoj razini. Sada imamo doprinose koordinatora. Idemo sa gospodinom Moskolom iz... E, Istina je da prije nego što dobijemo MFF od komisije i to crvena linija. 23. veljače šefovi država i vlada no. to vidljivo je u dokumentu komisije. Dakle, potrebna im je ta fleksibilnost i e, moraju znati kamo novac ide. I ukoliko želimo zadržati široku potporu za kohezijsku politiku, čak i u Nizozemskoj, čujući i više sufinanciranje od država članica. Mislim da postoji dovoljno entuzijazma od državama članicama za to napredak. Dakle, da kažemo, ovo su nova vremena i za nova vremena nam treba novi pristup. Mnoge procedure, dakle postoji rezerva za uspješnost, takozvana performance reserve, nakon osam godina treba potrošiti, odnosno sedam godina, dakle vidimo da neke stvari tu ne funkcioniraju, da nisu dovoljno dobro usmjerene. I to bi se trebalo odraziti i u kohezijskoj politici 3.0, dakle u novoj kohezijskoj politici. Dakle, kada je riječ o kriterijima, mislim da moramo vrlo pomno to razmotriti i slažem se sa onime što je dogovoreno u sklopu izvješća Vesval, da nam treba dobar miks, a BND je iznimno važan kriterij, to je polazišna točka i mislim da bi to trebalo dodatno diferencirati i moram priznati da sam pomalo razočaran samim sedmim kohezijskim izvješćem. Dakle, to izvješće se bavi kohezijom i rezultatima, ali što se tiče buduće politike Europske unije, zanimalo bi me na koji način se mogu postići sinergije između kohezijskog e, programa i obzora 2020. Dakle, kako će to funkcionirati i kako se tu stvari mogu unaprijediti. Dakle, kako ćemo to obličiti? E, ne možemo se samo baviti sami sobom i pitati se kako poboljšati svoje programe. Dakle, mislim da uistinu trebamo sagledati širu sliku i sagledati fleksibilnost e, koju bi države članice htjele imati, a nekima je prioritet primarna infrastruktura i brojni socijalni i ekološki aspekti u kojima je potrebno razviti infrastrukturu ili pak e, infrastruktura za digitalnu ekonomiju To je nešto na, na čemu treba raditi, dakle može postojati takva diferencijacija, ali da bi se to postiglo treba vidjeti na koji način poboljšati interakciju i ako postoji integrirana politika, onda treba vidjeti kako se ti rezultati mogu postići. Mislim da bi to trebalo detaljnije razraditi. Evo, to bi bili moji komentari. Mislim da je sada upućen prvi signal. Kohezijska politika se nalazi u ugovorima Mislim da vjerujem da svi to želimo zadržati u predstojećem razdoblju, ali kao što sam rekao, tu treba uključiti i fleksibilnost. Hvala vam, predsjednice. Naveli tu specifičnu temu. Dakle, ove regije koje se nalaze u zamci srednjeg dohotka i veze sa e, gospodarskom unijom nego i onome što ste spomenuli u izvješću, dakle o tome da treba darstvo te stvaranje dobro e, plaćenih radnih mjesta nećemo uspjeti u tome da se e, smanji siromaštvo, smanji taj broj na 20 milijuna, no umjesto toga mi smo to, došlo je do porasta od 1,7 milijuna, mi je da ste također spomenuli pametnu specijalizaciju koja je važna, no smatram da bismo također trebali stav koje stajalište i pozicija tih ulaganja za budućnost, hoće li to biti sastavni dio svih tematskih ciljeva ili će to biti jedno o tome moramo razmisliti i trebamo vidjeti na koji način provesti u praksi za sve. Hvala predsjednice, uvaženi kolege. Što se tiče ovog e, sedmog izvješća, mislim da trebamo prije svega imati na umu da već postoje određeni problemi. A najvažnije je e, usvajanje MFF-a. Mi ovdje zapravo ulazimo u potpuno nepoznate vode, zato što ne znamo, ne samo kako će izgledati MFF, ne znamo ni za što će se biti spreman boriti sljedeći saziv parlamenta, kakvu ćemo komisiju imati i na koji način možemo dobiti kontinuitet kohezijske politike. Mislim da je to uistinu veliko pitanje u trenutku. Zatim tu postoje tri e, moguća alternativna rješenja za budućnost kohezijske politike i e, važno je istaknuti da se svaki od ova tri scenarija odnosi na određenu skupinu korisnika, ali svaki od ova državama članicama i političke potpore za budućnost kohezijske politike. Mm, što se tiče neto uplatitelja, ako se e, nariju da e, istočni dio Njemačke ne dobije nikakva sredstva iz kohezijskih e, fondova nakon 2020. godine. Bili to bilo mudro? Mislim da je to politički, e, je li to politički, socijalno i gospodarski prihvatljivo za Njemačku prije svega? Neke ljude koji govore koji kažu da ne žele platiti više za kohezijsku politiku i zašto dati dodatna sredstva siromašnim zemljama na istoku i tako. Poznato izvješće Bjenkovska gdje je i službeno navedeno da neto uplatitelji za svaki euro koji se ulaže na istoku Europe blizu 67-70% ide natrag Njemačkoj. Od tada se situacija nije poboljšala, naprotiv, a najnovije e, studije su potvrdile taj trend uplatitelju. Međutim, ako ugrozite vlastito gospodarstvo kroz podugovaranje i konzultantske usluge i tako dalje i ako nemate pristup postupcima e, javne nabave u zemljama koje su ne... koja je omogućavala svima da budu pobjednici. Dakle, pozitivni efekti su se vraćali i neto uplatiteljima. Iz tog razloga bi e, da novac ide u, samo u najsiromašnije regije. Mislim da moraju biti svjesni da to ekonomski nema smisla za njihovo vlastito gospodarstvo. Dodatne komplikacije. Uglavnom zbog činjenice da države članice da nisu bile spremne da vjerojatno ćemo 2021. usvojiti MFF i zapravo imamo malo vremena i ako počnemo razmišljati da dođemo do novca što se tiče administrativnog opterećenja još u... i da se pokrene neka pokretačka snaga u našim državama članicama za izradu i provedbu tih projekata, imajući u vidu kohezijsku politiku, kako bi ona dala željene rezultate. Čak i ako postoje novi izazovi, mislim da je kolega baš